Dear colleagues, I would like... Poštovane kolegice i kolege, e, dopustite da izrazim dobrodošlicu e, gospodinu Miguelu Ariasu Kanjeteu, e, kandidatu za povjerenika za klimatsku i energetsku politiku na ovo saslušanje koje organizira odbor za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane i odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Molim vas da sačekate pa ću objasniti. Miguel Arias sada je bio je zastupnik u Europskom parlamentu i e, bio je od 1995. do 1997. godine predsjednik odbora za ribarstvo, a od 1997. do 1999. odbora DEVE u Španjolskoj više puta bio senator, zastupnik, ministar poljoprivrede od 2000. do 2004. te ministar agrikulture, ribarstva E, okoliša i prehrane. Do 2014. godine predstavljao je Španjolsku e, u toj ulozi na rundi pregovora u Dohi. On se bavio mnogim ključnim pitanjima u svom e, portfelju koje se dakle su ključni za naša dva odbora. Ja e, kao e, moram reći da ime odbora Envi kojeg predsjedavam da je e, se on baviti ključnim pitanjima o smanjenju emisija stakleničkih plinova i pitanja održivog razvoja. Želim reći da je važno da Europa bude predvodnik na međunarodnim pregovorima po pitanju klimatskih promjena u svjetlu budućih sastanaka na vrhu u Limi i e, u Parizu. Isto tako važno je da se reformira sustav e, emisija ugljičnog dioksida, naročito sustav kvota. Ka, Europski parlament je taj koji e, procjenjuje sve e, kandidate za povjerenike na osnovu njihovih nadležnosti, sposobnosti i neovisnosti. Također proučava koliko su oni nadležni za resor za koji su određeni. Prije samog saslušanja dobiju e, se, svaki je kandidat dobio e, pisana pitanja na koja je napismeno odgovorio. Svi ste mogli primiti odgovore na pitanja u svim jezičnim verzijama. Prije nego što pređemo na samo saslušanje, dajem riječ kolegi Buzeku koji predsjedava odborom ITRE. Hvala lijepa kolega Labija. Mi zajednički predsjedavamo ovim sastankom. Ja bih e, također pozdravio kandidata za povjerenika gospodina Miguela Riesa Canetea koji je bio zastupnik u parlamentu e, tako da je praktički kod kuće. E, mi imamo tjesnu suradnju i moramo surađivati što se tiče suradnje između ITRA i ENVIA, To je iznimno važno i e, zato bih pozdravio sve vas koji se ovdje nalazite. Pozdravio bih i predstavnike Europskog društva, nevladinih udruga, poduzeća, e, raznih, raznih država članica i sve one koji prate ovo saslušanje putem interneta. budući da se ovo saslušanje prenosi uživo. E, dopustite da na početku nešto kažem. E, naš odbor nadležan je za politiku na području energetike i na to otpada velik dio budućeg portfelja ovog povjerenika. Tu postoje tri zanimljive teme kao što su energetska učinkovitost, energetske uštede i novi oblici, obnovljivi oblici energije. To su teme koje su međusobno povezane i tjesno su povezane i sa klimatskom politikom. Druga važna pitanja obuhvaćaju e, unutarnje tržište, e, sigurnost opskrbe, e, promicanje interkonekcija, razvoj transeuropskih mreža, znanstveno istraživanje, posebno u području energetike i energetska unija. E, sve su te to teme za koje su nadležna ova dva odbora i zato nas jako zanima što će reći kandidat za povjerenika za klimatsku i energetsku politiku. E, želimo čuti na koji način on kani raditi na ovim područjima. Istaknuo bih e, da se energetska politika u EU temelji na jednom trokutu. Sigurnost opskrbe, prihvatljive cijene i E, održivost u pogledu zaštite okoliša e, i to uz posebno uvažavanje klimat, ublažavanja klimatskih promjena. Moramo osigurati ravnotežu, a to je glavni cilj e, i bit će glavni cilj povjerenika za klimatsku i energetsku politiku. Ovo je nova šansa kako bi se uskladili stari i novi alati i naglasio bih da je od ključnog značaja kako bismo povećali konkurentnost na održiv način, ali isto tako to je važno i za našu otpornost u odnosu na energetske krize, kako bismo izbjegli da energetika bude politički, sredstvo političkog pritiska. Dakle, imamo jako puno ciljeva za narednih pet godina. Uvjereni smo da će oba odbora jako dobro surađivati. E, kolega Lavija. Imamo jednu intervenciju što se tiče poslovnika. Ispričavam se. Međutim, prije nego što krenemo sa saslušenjem, imam jedno pitanje u ime socijalista i demokrata. U zadnjih nekoliko dana gospodin Kanjeta je dva puta promijenio svoju imovinsku karticu eh, pred zastupnicima Europskog parlamenta i zbog toga dolazi do zabune i nije sigurno je li odgovarajuće preispitana eh, njegova prihvatljivost što se tiče izbjegavanja sukoba interesa. Ja se ispričavam, ali to nije pitanje pridržavanja poslovnika. Ispričavam se. Gospodine predsjedatelju, to je jako važno. Ja molim eh, vas obojicu da stupite u kontakt sa predsjednikom eh, odbora Juri kako biste osigurali eh, da je kandidat ispunio sve svoje obveze u skladu sa etičkim kodeksom. Mi možemo nastaviti sa saslušanjem, ali prije same ocjene i vrednovanja treba nam savjet odbora Juri, s obzirom da je u zadnjih 72 sata dva puta došlo do promjene e, u e, imovinskoj kartici kandidata. Hvala. Jasno je da je to nešto što ćemo provjeriti prije samog vrednovanja. A sada dopustite da objasnim kakva je struktura ovog saslušanja. Proste priču na talijanski. Kandidat za povjerenika pozvan je da da uvodnu izjavu. Na prethodnim eh, saslušanjima koje je organizirao odbor ITRE, a bilo ih su dva takva saslušanja, uvodno izlaganje trajalo je 15 minuta na odboru Envi saslušanja su e, bila u trajanju, uvodna izlaganja bila su 10 minuti. Prema tome da ćemo 10 minuta kandidatu za povjerenika, ali e, ako malo pređe to vrijeme nema problema. Osim e, toga, on će imati pravo na 5 minuta na kraju saslušanja. Nakon uvodnog izlaganja zastupnici imaju pravo postaviti 45 pitanja koje će se postavljati po načelu ping-pong. Tri minute u bloku i jedna minuta pitanje, dvije minute odgovor. A pitanja neće biti tematske prirode u smislu da neće biti okupljene oko tematskih skupina. E, i e, najprije će pitanja postavljati koordinatori istim redom kao na plenarnim sjednicama e, Europskog parlamenta. tolerantno za duljinu, pređenu duljinu prilikom postavljanja pitanja je 5 sekundi, a 10 sekundi za odgovor kandidata za povjerenika sva vremena će vam biti upućena, e, ćete moći pratiti. Osim svega, e, svi mogu govoriti vlastitim jezikom jer je uspjeno prevođenje osigurano na sve jezike. Zbog e, prevođenja molim također da se ne govori prebrzo ova rasprava, ovo saslušanje prenosi se izravno putem interneta, a nakon toga moći će se također skinuti s interneta i e, ovo kao i druga